Bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar eh, esta primera parte. Možemo krenuti sa prvim dijelom današnjeg sastanka. Najprije ćemo čuti izvješće sa misija u e, Turskoj, te izvješće o sudjelovanju na svjetskom humanitarnom sastanku. Nakon toga imamo saslušanje o položaju manjina zahvaćenih sirijskim građanskim ratom i prijetnjom Isisa u iranku i u Siriji. Ako nemate želje za mijenjanjem dnevnog reda, nastavljamo ovako. Isto tako, ako nitko nema ništa protiv, smatram da su zapisnice sa sjednice održanih 3. ožujka 20. travnja usvojeni. Parlament je usvojio tri e, rezolucije o kršenjima ljudskih prava prošlog e, svibnja u Strasburu o krimskim tatarima, Gambi i Džibutu. Razgovaralo, zapravo, zapravo usvojile su rezolucije koje su vrlo važne za ovaj odbor i to se posebice odnosi na pokretanje, to jest stupanje na snagu direktivu, direktive o sprečavanju krijumčarenja e, ljudima te borbe protiv tog fenomena iz perspektive, e, te pružanje zaštita žrtvama iz perspektive rodne ravnopravnosti. Što se tiče misije u Tursku, tu imamo dva elementa. S jedne strane je izaslanstvo našeg pododbora posjetilo Tursku e, od 16. do 18. svibnja i glavni cilj bio je analizirati situaciju sa ljudskim pravima i u kontekstu sklopljenog između Europske unije i Turske. S nama je danas gospođa Šake i gospodin Linz. Oni su e, članovi našeg odbora koji su sudjelovali i daću im odmah riječ. Izvolite gospođo Šake. Thank you so much, Chair. Um... Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća, na ovoj prilici da podijelim iskustva koje smo imali u okviru ovog putovanja u pododboru za ljudska prava. Mislim da je to doista pravovremeno. Naravno, ovaj parlament je već mnogo puta rekao da smo zabrinuti što se tiče poštivanja ljudskih prava, temeljnih prava i tako dalje i tako dalje. I u proteklih nekoliko godina smo imali dosta razloga za zabrinutost. I bilo je dosta jasno tijekom našeg posjeta da Europski parlament je više kritičan i više zabrinut prema tome od e, Europskog vijeća i Europske komisije, prije svega nakon što je potpisan e, dogovor o migracijama. Stoga smo se prije svega usredotočili na e, slobodu medija, na situaciju izbjeglica, na ljudska prava i isto tako posebice smo raspravljali o situaciji izbjeglica žena i djece, jer su oni većina izbjeglica. Isto tako smo gledali kako izgledaju sukobi između terorističke skupine PKK i e, članova turskih oružanih snaga, što ima nenazmjeran udio na civile. I čuli smo da je otprilike pola milijuna ljudi već prognano, što je poruka koju ne čujemo baš često ovdje Europske ali je itekako važna. Tijekom našeg dvodnevnog posjeta, gdje smo imali jako ambiciozan program. Razgovarali smo sa međunarodnim organizacijama, sa onima koji rade s izbjeglicama od UNICEF-a, UNHCR-a, preko svjetskog programa za hranu i razgovarali smo s turskim organizacijama. Razgovarali smo sa udrugama civilnog društva iz Turske, gdje smo se suočili ljudska prava izbjeglica, isto tako i na međunarodne udruge za civilno društvo koje rade tamo na terenu. Imali smo priliku razgovarati i s jednim akademikom ona je izgubila svoj posao nakon što je potpisala jednu predstavku. Sastali smo sa predstavnicima tri turska ministarstava na razini zamjenika ministara. E, sastali smo se sa e, odborom za ljudska prava iz Turskog parlamenta, dakle to je naš pandan. I sastali smo se i sa glavnim političkim frakcijama u parlamentu, uključujući i, a to je dosta važno, i sa pripadnicima JDH-a i to na dan kada se u Turskom parlamentu odvijela rasprava o tome da se ukine parlamentarni imunitet zastupnicima. Od tad se je to i dogodilo. Došlo je do skupnog glasovanja o ukidanju parlamentarnog imuniteta i to je dovelo do toga da imamo 130 zastupnika koji mogu biti izvedeni pred sud. To među njima imamo 50, od 59 pripadnika političke stranke JDH gdje su prije svega zastupnici Kurda iz Turske. To je dakle bio vrlo važan trenutak unutar parlamentarne rasprave. Isto tako je to bilo prije eh, središnjeg eh, saziva eh, glavne stranke na vlasti koje je umeđu zabrali novog predsjednika vlade. Isto tako, zastali smo se i sa novinarima E, triju novina, te smo imali prilike sastaviti se sa Džanom Dundarom, to je novinar koji je osuđen na pet godina zatvorske kazne i sada čeka na to da se posjeduje njegova žalba. On je objavio jednu priču gdje je navodno odao neke državne tajne, te je također bio jednom napadnut e, i to na dan kada je presuda izrečena. To su dakle trenutno vrlo važni trenuci za Tursku. I zaključit ću sa nekoliko stvari koje bismo mi ovdje u parlamentu trenutku trebali biti svjesni. Dodat ću isto da smo se sastali sa pravobraniteljem, što na neki način isto tako ističe važnost ovoga što sada reći. U nekim slučajevima na papiru se zakon postuje, poštuje, primjerice postoji institucija pravobranitelja, ali često slovo zakona nije jednako kao i poštivanje zakona. Vidimo mnogo eh, arbitranih tumačenja zakona, eh, utjecaja na način eh, na koji se zakon primjenjuje, vidimo manjak neovisnosti sudova i rekla bih i manjak institucionalnog rada prema tome kako bi taj trebao izgledati prema europskim standardima. I toga mislim da bismo tome trebali posvetiti više pažnje, da dakle ne gledamo samo što imamo na papiru, gdje imamo institucije, gdje imamo zaštitne mjere, već da gledamo baš praksu i mislim da je naš posjet tome doprinio. Jasno je da je sloboda tiska i polarizacija društva dovela do velikih napetosti između institucija, između ljudi institucija i čak mislim da mogu reći da postoji i ozračje straha e, kod mnogih ljudi u toj državi. Rasprava o izmjenama vezane u zakon za borbu će biti e, vrlo važna što se tiče ljudskih prava i to u smislu da bi promjena u tom zakonu zapravo trebalo biti nešto što oko čega su se 2014. godine usuglasili Europska unija i Turska. Obje strane su se složile i to želim naglasiti da je potreban niz reformi kako bi se ispunili kriteriji za liberalizaciju vižnog režima. A razlog zbog kojih se sada to provelo u ubrzanom postupku je zbog takozvanog sporazuma o migracijama, čiji je sastavni dio liberalizacije viznog režima i za što nam još uvijek, za što još uvijek očekujemo da se izmijeni zakon o borbi protiv terorizma. Radi se tu o dosta važnim stvarima i neki će argumentirati time da taj sporazum treba svakako provesti, ali ja želim reći da je nešto ono ključno što smo vidjeli u tom, toj državi, to da se upravo taj zakon za borbu protiv terorizma koristi kako bi se ušutkali kritičari i kako bi se iznijeli, iznijeli neke optužbe vezano uz objavu državnih tajni ili vezano uz referencu na taj zakon o borbi protiv terorizma. Dakle, to se ne tiče samo nasilja nego u jugoistoku države, što nam je svakako svima važno. E, vezano uz situaciju u Turskoj, važno nam je i pitanje izbjeglica i općenito ovo pitanje napetosti na Bliskom istoku, ali treba reći da se taj zakon koristi da se e, riješe kritičkih glasova i bilo bi za Tursku bolje da je e, rasprava politička dinamičnija, da je življa, da je slobodnija i da i sami građani podupre ove političke promjene kako demokracija ne bi značila samo da se zastupa pravo jednog čovjeka i jednog glasa. Imamo i još informacija, ja sam sigurna da će moj kolega vam rado to penjeti jer je to svakako bio posjet koji je na nas ostavio traga. Hvala vam gospođo Šanka, sada gospodin Hvala vam što ste mi predali riječ. Kao prvo želim zahvaliti gospođi Hake na dobrom vodstvu našeg posjeta. Bilo nas je troje, ali mislim da smo dosta bili učinkoviti, da smo pokrili dosta područja. Isto tako želim tajništvo na organizaciji tog vrlo intenzivnog e, posjeta. Imali smo 90 čak sastanaka u jednom danu tijekom posjeta. Ne želim ponoviti ono što je već rečeno, ali bilo je zanimljivo vidjeti što se sve događalo baš taj tjedan. vezano uz medije, uz liberalizaciju viznog režima, što je bilo još tada pitanje koje je bilo otvoreno i mnogi naši sugovornici su nam o tome postavljali pitanja, ali mi smo se nismo sastali samo sa jednim pripadnikom akademske zajednice, postoji tisuću ljudi koji su potpisali dokument gdje su rekli da traže mir na jugoistoku Turske. Dakle, mnogi akademici su dobili otkaz sa svojih pozicija i to je samo početak. Već je spomenuto da smo razmotili situaciju što se tiče straha, ali ja bih čak rekao da se tu radi već o koraku prema predsjedničkoj diktaturi, prema diktaturi općenito i to se čini korak po korak. I ako ne pripazimo, stvari bi se mogle vrlo brzo razviti ovim tempom kojim su krenule. Prije svega što se tiče parlamentarnih stranaka, našli smo se sa nekoliko stranaka. Stranka JDH je bila jako zabrinuta i od 59 zastupnika, 50, zastupnika sada prijeti da će ih se upasti u e, slučajeve pred sudom. Razgovarali smo i sa nekoliko od njih i e, sami slučajevi koje je pokrenuo pred sudem predsjednik Turske neusporedivi su kada ih se usporedili sa drugim državama. Dakle, predsjednik Turske doista tu čini velik dio toga i moramo sada stvarno pružati im podršku jer postoje nekoliko stotine tisuća sudskih slučajeva e, koji će sada povesti ne samo, ne samo protiv akademičara, već isto tako i protiv pripadnika medija i Turska bi svakako trebala dobiti našu najveću pažnju među svim državama jer trebamo raditi zajedno da riješimo tu situaciju, a pritom uvijek govorimo o tome kako je Turska dosta toga napravila e, po pitanju izbjegličke situacije tijekom našeg posjeta Imali smo sastanak sa UNICEF-om, sa Svjetskim programom za hranu i sa UNHCR-om i oni su nam rekli da je mala pomoć e, udruga civilnog društva u Turskoj, manja nego čak i u Africi. Turska ima jako mali broj udruga civilnog društva koji sudjeluju u tom procesu, ali saznali smo da 43% izbjeglica čine djeca a osim toga veliki dio ostatka su žene. I stoga, kada gledamo o tome koji ćemo dodatna finanska sredstva usubiti Tursku, onda bismo trebali pogledati kako možemo pružiti podršku međunarodnim organizacijama, a ne Turskoj vladi. To bi trebala biti naša jasna namjera. Ako mislimo pružiti još dodatna financijska sredstva za Tursku. Nakon što smo se sastali sa gospodinom Dudorom koji nam je rekao da bi htio da se dobije i snažna podrška drugih čelnika, gospođa Merkel je trebala posjetiti Tursku, gospodin Dunja je htio se sastati sa gospođom Merkel, ali na kraju to nije bilo moguće. Zatim smo se sastali, sastali sa predstavnicama e, novina Hurijet. Oni još nisu u središtu pažnje, ali mogli bi uskoro biti pod e, reflektorima i oni to očekuju sa strahom. I rečeno je nam je da trebamo biti jasni i otvoreni kao Europski parlament da ne bismo trebali uopće ustupiti po pitanju legalizacije viznog režima, da treba ispuniti svih 72 kriterija, bez obzira na to tko govori o tome, svi trebaju biti jasni i reći da se ne može postići sporazum na uštub ljudskih prava. I još osim toga želim naglasiti da u srpnju ćemo zaprimiti delegaciju u Europski parlament. Ne znam tko je od našeg pododbora za to zadužen, ali trebali bismo to iskoristiti kako bismo možda dali neke upute zastupnicima kako bi oni mogli pripaziti na određene stvari tamo, a isto tako mislim da ta delegacija misli ići na jugoistog zemlje. I kao što smo rekli, govori se o stotinama tisuća izbjeglica nitko ne zna točnu brojku, dakle o izbjeglicama koji se sada nalaze u Turskoj, o kojima se ne brine na primjeren način. Hvala vam lijepa i hvala svima onima koji su podržali naše putovanje. Hvala vam gospodine Lic. Ja sam također htjela dodati nekoliko komentara. Iako ćemo kasnije prijeći na temu svjetskog humanitarnog samita. Prilikom naše posjete Istanbulu, zbog e, svjetskog humanitarnog samita, imali smo se priliku sastati sa različitim predstavnicima medija, nevladinih udriga, e, organizacija žena i tako dalje. I ja sam se iz Turske vratila vrlo zabrinuta. Baš kao što su i kolege rekli, Represija je očita. Postoje brojni dokazi koji govore u prilog tomu. Istina je da se Turska nalazi u vrlo teškoj situaciji. Riječ je o zemlji koja se suočava sa brojnim izazovima i brojnim rizicima i opasnostima. No, time se ipak ne može baš sve objasniti. I u ovom trenutku moj je dojam e, da moramo zadržati e, jedan vrlo težak e, stav ovdje u parlamentu. Zato što s jedne strane smatram da ne bismo trebali ispustiti turske građane koji pokazuju svoju spremnost i želju da postanu, da se približe Europskoj uniji. Ali s druge strane pak moramo vrlo pozorno pratiti sve što se događa s nedostatkom sloboda i sa koracima unatrag, a to posebice vrijedi za određene skupine, jedna od kojih su, na primjer, žene. Moguće je da određeni zakoni neće biti usvojeni prije ljeta, ali predviđena je jedna zakonska izmjena koja će vrlo jasno značiti razliku između žena koje su udane i koje nisu udane prilikom dobivanja socijalnih primanja Zatim vlada također želi podržati obitelji, to se čini pohvalno, no s druge strane smatram da nije pohvalno diskriminirati ostale žene koje nisu u braku. Kao što su rekli kolege, e, imali smo prilike razgovarati sa relevantnim novinarima e, o zatvaranju novina, o progonu neovisnih novinara to su stvari koje se događaju svakodnevno. I mislim da parlament mora mm, vrlo pažljivo pratiti što se događa i pratiti ova zbivanja koja nemaju baš mnogo veze sa demokracijom. To pak s druge strane nema nikakve veze sa našim priznanjem Turskoj kad je riječ o odličnom radu kojeg Turska čini prema izbjeglicama. No ne možete s jedne strane biti solidarni s izbjeglicama, ali onda na uštrb vlastitog naroda. Tako da, eto, moj je dojam da sam strašno zabrinuta zbog svega što smo vidjeli i čuli na našim sastancima i na putovanju po zemlji. Još će jedno izaslanstvo Europskog parlamenta najvjerojatnije u srpnju otići u Tursku. To će izaslanstvo voditi naša izvjestiteljica Kati Piri. Ona jako dobro poznaje i zemlju, a i naše bojazne, kad je riječ o kršenju ljudskih prava. Tako da će i to biti prilika za razmjenu i razgovor. Predstavnica veleposlanstva Turske u Europskoj uniji je zatražila riječ. Gospođa Usar, izvolite. Thank you very much, uh, for your... Hvala vam lijepa na pozivu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, što ste nam dopustili da komentiramo posjet delegacije. Koliko znamo, s tim posjetom su se pokrile mnoge teme i to je bila dobra prilika da se zastupnici sastanu sa predstavnicima vlade i udruga civilnog društva. Koliko znam, dakle, sastali se, se sa raznim ljudima, sa službenicima vlade, sa predstavnicima nevladinih organizacija. Mi smo smatrali da je to bilo dobro i da takvi posjeti eh, nam mogućnost da imamo podonosnu i bogatu razmjenu gledišta i eh, ozbiljne razgovore a isto tako i otvorene. Mi smatramo također da su te rasprave vrlo važne za naše odnose. Otvoriti e, dijalog, imati konstruktivni pristup, to je nešto što bi trebalo biti temelj naših odnosa. Kao prvo bih htjela govoriti o migracijama. Mislim da su svi jako dobro svjesni činjenice da je Turska jedina država na svijetu po pitanju broja ilegalnih migranata. koja ima toliko velik broj migranata. Trenutno imamo skoro 3 milijuna migranata, a samo 10% migranata žive u kampovima za izbjeglice, a ostatak je raspršen po čitavoj zemlji. Kada se pojavila migracijska kriza, onda je to dao novog zamaha odnosima Evropske unije i Turske i sada smo otvorili novu stranicu. Mi bi htjeli zadržati, iskoristiti taj važan trenutak i sigurna sam da ste jako dobro svjesni činjenice da sporazum od 18. ožujka vrlo dobro funkcionira. Ako pogledamo brojku ilegalnih migranata koji su prešli Egejsko more u veljači, onda je mjesečni medijan iznosio 850, ali kada pogledate prosjek u svibnju, onda on iznosi samo 20. To je dakle velik uspjeh. Niko ne govori o, više o tome da je to jedna egzistencijalna kriza Europske unije. Mislim da mogu s ponosom reći da su naši međusobni napori donijeli plodova što se toga tiče. Mi se držimo našeg dogovora, mi ispunjavamo obećanja, u okviru sporazuma i prihvatili smo 441 jednog migranta iz Grčke. Od njih samo 18 su Sirijci, većina su Pakistanci, Njemačka, Nizozemska, Litva, Švedska i Finska su prihvatile 319 Sirijaca do sada. i kao što sam dakle očekla mi ispunjavamo naše obećanja i mi očekujemo da će Europska unija ispoštovati svoje obveze prema sporazumu, a to je liberalizacija viznog režima i pružanje financijske podrške Siricima. Želim naglasiti da ta financijska pomoć ne ide turskoj vladi. Ta pomoć je predodeđena za sirijsko stanovništvo koje živi u Turskoj. I još jedno obećanje Europske unije tiče se otvaranja novih poglavlja. A za liberalizaciju vižnog režima želim reći da imate pravo 72 kriterija treba zadovoljiti, i to svih 72, i to treba učiniti, baš kao što je to učinila svaka druga država, Turska to namerava napraviti i sigurna sam da znate da je gospodin Timmermans, prvi potpredsjednik komisije, prošlog petka posjetio Tursku, da se sastao sa turskim službenicima i ukoliko ja znam, oni su postigli dogovor, ne znam detalje, ali općenito su se dogovorili i Vijeće Europe će nam također pomoći pri izmjenama zakona o borbi terorizma prema propisima Europske unije. Što se tiče slučaja gospodina Dunđara, želim reći da se taj slučaj sad obrađuje pred sudom. Mislim da u ovom trenutku nam ne postoje ništa drugo nego da se oslanjamo na naš pravni sustav. A što se tiče borbe protiv terorizma, i o tome bih htjela reći nekoliko riječi. Turska se već sustavno bori protiv terorizma mnogo godina i mi smo odlučili u tome da iskorijenimo terorizam. Ne želim sada govoriti o tome detaljno, ali htjela bih dati jedan primjer. Od prošlog listopada imali smo 550 turskih pripadnika javnih uprave koji su izgubili svoje živote. I tu se radi o onim regijama koje, su, koje se najviše bore sa terorizmom. Borba protiv terorizma nije usmjerena protiv kurskog stanovništva u Turskoj, već protiv terorizma iz redova PKK. Hvala vam. Henkel. Hvala vam sada gospodin Henkel. Hvala lijepa. Hvala vam na ovoj informaciji. Ja bih prvo postavio nekoliko pitanja našim članovima koji su bili u Turskoj. Bio sam jako iznenađen da nijednom riječju niste spomenuli posljedice i učinke sve veće islamizacije u Turskoj. I kao što ste vi, predsjedavajuće, to dobro istaknuli, pitanje je naravno i prava žena u toj zemlji. Pa me zanima od naše delegacije da li vi niste gledali što se tu događa, niste li vidjeli nikakvog traga toma. Uglavnom, koji je razlog zašto o tome nema ni riječi u vašem izvješću? Druga stvar je, vi ste govorili o zlostavljanju i progonu kršćana u Turskoj. Ali to zapravo niste u detaljima govorili. I treće pitanje je da li ste se suočili s činjenicom koju smo vidjeli, koja koje se izvještavalo u medijima, da Turska trenutno samo onu vrstu izbjeglica pušta da prođe u Europu koja ima vrlo nisku e, naobraženost, koja je dakle vrlo nisko educirana ili nekvalificirana čak. Pa nas zanima kako i zašto. A predstavnik Turske, Turskog veleposlanstva ovdje rekao kao što smo čuli da se prosječni broj izbjeglica u svibnju na dan sveo na broj 20, na samo 20. Međutim, to smatraju uspjehom. Međutim, Njemačka i kancelarka Merkel imaju jednu drugu statistiku. Oni kažu da se samo sedmar ljudi utopilo od kad je krenula na snagu ovaj dogovor, što je zbilja puno manje. A sad me zanima da li ste vi možda tijekom vašeg boravka u Turskoj čuli da se možda više ljudi utopilo jer su slijedili i poziv kancelarke Merkel. A na kraju bih pozvao sve nas da jako pazimo i razlikujemo što je turski narod, turski ljudi, a što je AKP jer e, mislim da je ovo jedan vrlo važan trenutak da se to diferencira. Ja sam inače osobno sam čest posjetitelj u Turskoj, mislim da dobro znam tu zemlju kao i ostali, ne mogu si pomoći, jednostavno volim taj narod, dragi su mi bliski. Međutim, ono što se dogodilo, da je Erdogan na ovaj način prikupio svu vlast i da ide na totalitarnu vlast, to je više nego depresivno. I mislim da u našim procjenama trebamo i u našem razmišljanju trebamo više nego ikad diferencirati između turskog naroda i vladeće stranke AKP-a i trenutne vlade predsjednika Erdogana. A mislim da oni koji će stradati najviše od Erdoganog ponašanja nismo mi u Europi, pa čak ni izbjeglice, nego pravo turski narod. Gospodje Šake, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajuće, hvala vam na ovim pitanjima koje ste postavili i hvala puno i komentarima koje smo čuli i mišljenju predstavnice Turskog veleposlanstva. Naravno da mislimo da ne možete za nekoliko minuta prenijeti sve detalje posjeta koje je trajao nekoliko dana, ali Turska i ne možete sve iznijeti. Prema tome to je muka s kojom moramo živjeti. Ali pokušat ću evo Pokušat ću se osvrnuti na ovih nekoliko specifičnih pitanja koja su postavljena. Prvo, naravno, postoji ta činjenica da mi sa visoko cijenimo način na koji se Turska odnosi sa prema migrantima i toj krizi. Ja mislim da se to i isto tako došlo do izražaja u svim stajalištima, rezolucijama i mišljenjima koje je ovaj parlament usvojio. Međutim, isto tako smo uvijek kazali da trebamo to potpuno odvojiti od ostalih pitanja i pitanja pristupanja Turske Evropske unije. Zatim kolega Henkel je pitao što je sad sa islamizacijom i radikalizacijom i da smo to primijetili. Dakle, to je nešto što mi nismo s našim sugovornicima primijetili tijekom naših susreta i rasprava. Ono što je od velike zapravo važnosti za ljude s kojim smo govorili i što ih se brinjava i općenito to je ono što sam i sama promatrala zadnjih 15 godina činjenica da su u politici sve više se koncentrira snaga u sve manje ruku. Dakle, idemo dosko prema dolje zapravo na jedan vrlo autoritarni, autokratični način i u principu na demokracija i pravna država se više i općenito način na koji pravosuđe funkcionira su stvari koje nas brinu i mislimo da se intenzivira dakle ta apsolutna kontrola svrha, a opravdanje se uglavnom iznose na temelju vjerskih razloga, islamskih, dakle sve skupa što nas brine. Međutim, mislim da smo o tom jačanju autoritarnog stila vođenja i države Turske već stalno govorili. Što se tiče posljedica toga na manjine, i to etničke, vjerske, ali jednostavno manjine koje imaju drugčije mišljenje ili drugi način življenja, jednostavno imaju drugčija gledišta. Vidimo da su te posljedice velike i da su tu ljudi ugroženi. Mi nismo sad čuli neke specifične zabrinutosti od samih kršćana u Turskoj ili da se neko brine direktno za kršćane. To nije bilo toliko u prvom planu, ali generalno sve manjine. naravno, ničim se ne može, naravno, pitanje je kako se postupati prema terorizmu. Jasno da kad je prijetnja tako velika da su i sredstva naravno adekvatna, ali to svejedno ne smije dovesti do toga da antiteroristički zakon smije sve. To ne ide. Zatim, pitali ste što je sa ovim izbjeglicama koje dolaze u Europu, koje Turska propušta i koji nisu visoko obrazovani. Mislim da je to nešto što je bilo u medijima, ali se i to izmijenilo, jer nakon što se počelo o tom govoriti su počeli i visoko obrazovani ljudi Dolazi u Europu. A u svakom slučaju mislim da će se to još istražiti jer i svi ljudi koji dolaze u Europu koji su pobjegli od rata bivaju podvrgnuti stanovitoj, da kažem, poznavanju istrazi. A znamo da šta god da se to napravi, to dovodi do puno rizika jer mi znamo da nikad ne znate što će se dogoditi kad ljudi dođu. Vidimo kakve su optužbe u medijima svakodnevno iznose. S druge strane, vrlo je teško za svaku stranu da vam kaže kako im je kako je, i za drugu stranu mi je teško se priviknuti na sve novo, ali napokon stvari se mijenjaju jer ništa nije tu zapisano u kamenu. I mislim da su sada zapravo svi elementi koji su se pojavili ovom dilu, ovom dogovoru između Europske unije i Turske u vezi migranata, da su to isto stvari koje nose mnoge rizike sa sobom. I bojim se da onda pogotovo te rizike vidimo ovim ciničnim komentarima koji se u medijima prenose. No, u svakom slučaju koristiti sudbinu E, progonjenih i nesretnih migranata koji bježe da se spase je krajnje kao recimo jedan ulog za postizanje vlastitih interesa nešto vrlo cinično i to ne bismo željeli. A zatim pitanje gdje će manjinsko stanovništvo živjeti i šta je se recimo da se jedan dobar dio izbjeglica koje su različite pozadine etniciteta ili vjere koji se tamo naseljavaju vrlo demografski smišljeno to je recimo isto nešto što smo vidjeli na Bliskom istoku, mislim da se s tim trebamo pozabaviti, jer to je i ovako je onako što se događa na tom Bliskom istoku opasno budući da je to jedno napeto područje. Zatim, vi ste tražili da se diferencira između naroda i vlade u Turskoj. Mislim da ovaj parlament je poznat po tome da nije gledao sad samo na jednu vladu i njezinu politiku kao jedno generalno pravilo za postupanje prema tom narodu te zemlje. Ali u svakom slučaju ćemo dati sve od sebe kako bi osigurali da nijedna bilo kakva odnosi Europskog parlamenta prema Turskoj, ono što se radi i dogovara sa vladom, se ne odrazi na kompletno mišljenje i doživljavanje naroda i odnosa prema tom narodu. Nadam se da ćemo ovom procesu istraživanja, ispitivanja svega što se dogodilo, da će nam se ostaviti i da će nam ostati još uvijek neki kanali komunikacije, jer je to vrlo bitno za naš dogovor o migraciji Europske unije i Turske. Ali, tužno je što je puno ljudi koji su iz Turske gledali Europsku uniju kao izvor spasa sa puno nada, ostali su razočarani. A isto tako je i pitanje onih velikih očekivanja da će Turska pomažući Evropskoj uniji u migrantskoj klizi postati od jedan preko noći punopravna članica Evropske unije i to su očekivanja koje su negdje se pogubila i izgubila. U svakom slučaju, mislim da sada jedna i druga strana u ovom moramo nastaviti raditi na temelju naših osnovnih vrijednosti i to je sigurno nešto ta budućnost cijelog tog dogovora oko migranata i našeg odnosa, to je nešto o čemu smo stalno govorili tijekom boravka u Turskoj, ali ne mogu to sad više razlačiti s tim. Ali samo da kažem kolegama, e, dok se budemo pripremali za glasanje o liberalizaciji viznog režima za Turske, državljana u našoj kući, slobodno nam se obratite i pitajte nas da vam pričamo još detaljno sve što nismo u ovom kratkom formatu uspjeli iznijeti. Ali u svakom slučaju mi treba, ne smijemo skrenuti pozornost sa onih temeljnih i najvažnijih stvari koje trebaju našu apsolutnu budućnost odrediti. Hvala. Hvala vam što ste me pozvali i zapravo što ste nam i dali vaše e, mišljenje iz vašeg stava. Mislim da moramo ponovno započeti sa razgovorima, moramo analizirati gdje zapravo stojimo i ovo je, ja mislim, najvažnija točka. Od svih svog sugovornika tražili da budu vrlo jasni da ne odmiču e, i ne daju nikakve ustupke kad je riječ o protuterorističkom zakonu. E, vrlo često dolazi do zloupotrebe tog zakona. Da, gospodin Dundar je izašao iz zatvora, ali bio u zatvoru više od 90 dana. Bilo je jako puno slučajeva u kojima su akademici završili pred sudom zato što su e, željeli mir na jugoistoku zemlje. Dakle, u njihovoj zapravo oni nigdje ne spominju nikakav e, terorizam. Ne smemo e, odustati od njih i dopustiti da ljudi gube svoje poslove zato što žele vidjeti mir u e, svojoj zemlji. Zatim uh, ušutkavanje kritičkih glasova, m, mm, nevladinih skupina, e, medija, TV kanala. To je nešto što također moramo pozorno pratiti. Naravno, Turska učinila mnogo toga ako analiziramo proteklih 40 godina zemlja ostvarila značajan napredak, a zato moramo paziti da se ne događaju koraci unatrag. Ako se kritika predsjednika kažnjava kroz zakon o terorizmu, drago mi je da ste rekli da Turska e, surađuje sa Europskom unijom na borbi protiv terorizma i definicijama terorizma no, da se vratimo na e, pravo branitelja, nije dovoljno pročitati što stoji na papiru, već pratiti što se događa u stvarnom životu. Mislim da, bi u, da bismo u parlamentu trebali organizirati više putovanja u Tursku da vidimo što stoji na papiru, a kakva je stvarno situacija. Odluke Europskog parlamenta se neće temeljiti na papiru, već na onome što se vidi u stvarnosti. Isto tako organizacije žena su e, renkle s kakvim se prijetnjama suočavaju, radile su dugo godina na izgradnji institucija, nevladinih udruga, a sada se to sve ruši. Među njima vlada veliki strah i zbog toga e, mislim da Europski parlament treba više gledati što se događa u stvarnosti, a ne samo e, na papiru. Gospodine Henkel, vi ste postavili nekoliko pitanja o tome kako su se određene stranke okrenule e, desnom ekstremizmu recimo na razini obrazovanja, da, u europskim medijima se vodi rasprava, ali ovdje analiziramo situaciju s ljudskim pravima. I svaka izbjeglica je izbjeglica. No, ako izbjeglice trebaju tražiti e, sigurno utočište, naravno da ne znam hoće li željeti riskirati život. Takve smo argumente čuli i od nacionalista u drugim zemljama koji svi okrivljuju samo gospođu Merkel. Ona je bila lider u Europskoj uniji i bojim se da je ovo kratkovidno gledanje na situaciju Naša je dužnost Europske unije da prihvatimo izbjeglice, da izgradimo novi mm, Dublin, i da podržimo ljude u Turskoj Sastali smo se sa brojnim hrabrim ljudima u nevladinim udrugama i u medijima i oni moraju imati našu potporu da nastave putem koji, kojim su išli već dugo godina. Ja shvaćam da vi imate možda drugačiji stav, ali ja se s njime ne slažem. Hvala vam gospodine Lic. Mislim da ćemo o ovome, to jest o Turskoj, morati još jako puno razgovarati u nadolazećim mjesecima. Što se tiče pododbora za ljudska prava, svima vama obećajem da ćemo iz ovog pododbora vrlo pozorno pratiti situaciju s ljudskim pravima u Turskoj. Ono što ja smatram kao moguću pogrešku, kao što je rekla gospođa Šake, a to je da se veže razvoj pregovora e, o pristupanju sa izbjegličkom krizom. Mm, to vjerujte neće biti prepreka ovom pododboru. Naš će pododbor tražiti od e, diobu vlasti, e, jednakost među spolova, poštivanje manjina i slobodu medija. Hvala, a sada prelazimo na drugu točku koja se također <laughs> odigrala u Istanbulu. Riječ je o svjetskom humanitarnom samitu. S nama je e, ovdje Enrique Guerrero, on je bio voditelj tog izaslanstva. Izvoli Enrique, imaš riječ. Hvala vam. Prepostavljam da nemamo puno vremena, tako da ću nastojati biti kratak. Ovo je bio prvi svjetski humanitarni summit, prvi u povijesti. Ujedinjeni narodi su organizirali ovaj sastanak na vrhu zbog toga što se nalazimo u trenutku sa najvećom humanitarnom krizom na svijetu. Humanitarna kriza je izazvana i e, ratnim zbivanjima, ali i prirodnim katastrofama. Nije to ništa novo, mm, sve su to posljedice klimatskih promjena. Broj izbjeglica na svijetu danas prelazi 60 milijuna. Valja imati na umu tu brojku zato što jedan milijun izbjeglica je izazvao ovu veliku krizu u Europskoj uniji. A pazite, Ehm, brojka u globalnim razvinima je ogromna. Zatim, financiranje humanitarne krize je daleko ispod potreba. Nedostaje čak 40% sredstava. I to znači da sljedeće godine neke od agencija, poput Agencije Ujedinjenih naroda za hranu, da će ta agencija morati obustaviti opskrbu e, hranom u određenim dijelovima svijeta. Zatim treba revidirati e, strukture humanitarnog djelovanja u e, cijelome svijetu. I zbog toga je i organiziran ovaj sastanak na vrhu. Nalazimo se u trenutku vrlo velike humanitarne krize, nemamo dovoljno e, resursa da bismo se nosili s tom krizom i treće, struktura pružanja e, odgovora na humanitarnu krizu je zastarjela. I četvrta, no to ne znači da je to i e, najmanje važno, u velikom broju dijelova svijeta se krše humanitarna načela, krši se humanitarno pravo. Ovo nije bila, bio međuvladin summit, bio je to uh, summit uh, sa više različitih dionika. Tu su sudjelovale vlade različitih zemalja, predstavnici međunarodnih institucija, nevladinih organizacija, financijskih institucija. Dakle, vrlo uh, šarolik spektar sudionika. To je naravno donijelo i određene pozitivne stvari, a i određene negativne. E, ono pozitivno jest e, da se cijeli svijet želi ujediniti da se radi na e, humanitarnoj pomoći. No, nažalost, nismo vidjeli konkretne mjere i konkretna sredstva. Europska unija je objavila komunikaciju komisije Pripremila eh, je izvještaj u Europskom parlamentu u cilju pripreme za sastanak za eh, ovaj sastanak na vrhu i ja sam bio izvjestitelj i imali smo dva europska vijeća koja su usvojila zaključke za taj sastanak na vrhu i zaključci su bili vrlo ambiciozni s obzirom na ono što se kasnije dogodilo u Istanbulu. No, Europska unija i parlament e, su naišli na problem. I naravno ne moram sada mnogo duljiti o tome, no za ujedinjene narode Europska unija je politički objekt, neidentificiran politički objekt. To znači da e, UN dobro zna tko je Njemačka, tko je Ujedinjena kraljevina, tko je Litva, na primjer, čak i za Španjolsku znaju ponekad. Ali Europska unija ih i dalje zbunjuje. I stoga je ponekad e, teško zajamčiti e, odgovarajuću zastupljenost. I zbog toga smo naišli na taj problem. Gospođa Valenciano dobro zna za to, jer do zadnjeg trenutka nismo znali E, koliko pozivnica ćemo imati i koliko će nas moći sudjelovati na ovom sastanku e, na vrhu. Parlament je identificirao jedno izaslanstvo sastavljeno od članova e, tri odbora, odbora za razvoj, odbora za prava žena i odbora za ljudska prava. Na kraju nas je bilo samo pet, zato što nismo uspjeli dobiti dodatne pozivnice. I na kraju moram istaknuti da nam je na kraju Europska komisija proslijedila dvije pozivnice koje su zapravo pripadale njima kako bismo mi u parlamentu ipak mogli biti bolje zastupljeni. Evo, to je možda e, zanimljivo, ali to svakako nije ono najvažnije. Najvažnije je da razina obveza koja je dosegnuta u Istambula je bila vrlo Mm, poprilično beznačajna. Ujedinjeni narodi nisu izdali političku izjavu koju su potpisali sudionici e, samita, dakle zemlje članice Ujedinjenih naroda. Na kraju je e, potpisana nekakva vrsta izjave koju su, to jest deklaracije koju su promicali SAD i koju je prihvatila većina dionika, ali ta deklaracija ne sadržava razinu obveze koja se traži u ovim situacijama. To znači da sve ono što se odnosi na e, financijske obveze, pokrenut je jedan mehanizam pregovora koji je vodila potpredsjednica komisije koja je zadužena za proračun, gospođa Georgijeva. I ti su pregovori išli pod nazivom veliki pregovori. Grand bargain. I na kraju je tu deklaraciju potpisalo više od 30 dionika i tu su se obvezali na to da će e, pronaći više financijskih e, sredstava za e, potrebe humanitarne pomoći, da će se nastojati osigurati predvidljivost, dakle da će se znati s kojim sredstvima se može računati, zatim fleksibilnost u korištenju sredstava i veća fleksibilnost kod pružanja odgovora na humanitarne krize. Naravno, jednako važno bilo je osigurati veću učinkovitost e, korištenja financijskih e, sredstava. Dakle, da se bolje koordinira financijskim e, sredstvima za razno razne oblike pomoći. Isto tako puno se čulo izjava o poštivanju načela humanitarnog djelovanja te poštivanja međunarodnog humanitarnog prava. Mnogo se čulo o, prosvjedima zbog e, kršenja tih načela. Znamo da se napadaju i e, humanitarne organizacije, njihova sjedišta. A najbolje što možemo reći za ovaj summit jest da, budući da je on bio prvi, možemo ga smatrati dobrom početnom točkom. Ja se nadam da će dakle, ovaj prvi summit se onda pretvoriti u jedan put, u jednu autocestu humanitarne pomoći. I zato imamo tri ključna trenutka. Prvi je sastanak u New Yorku u rujnu u okviru općeg zasjedanja, glavnog zasjedanja opće skupštine UN-a. Tamo će se morati usvojiti dogovor zajedno sa rezolucijom kako bi se prevelo u praksu ono što je potpisano u Istanbulu. Drugi trenutak je e, to što mi u Europskoj uniji moramo raditi kako bismo okupili razno razne e, obveze na međunarodnoj razini koje su preuzete tijekom 2015. i 2016. I tu pone prije mislim dakle na ciljeve održivog razvoja, financiranje tog razvoja dogovoreno na konferenciji u Addis Abebi, konferencija o klimatskim promjenama iz Pariza. Dakle, sve to treba okupiti i to će onda dovesti do trećeg dijela, a to je molba komisiji i vijeću da se definira akcijski plan za pokretanje svih ovih preuzetih obveza na raznoraznim međunarodnim samitima. Tu naravno treba dodati i e, sprječavanje e, opasnosti koja je usvojena prošle godine u Japanu. Dakle, mi iz parlamenta moramo inzistirati i gurati e, to da Europska unija mora usvojiti akcijski plan. No, naravno, treba voditi računa o tome da svaka od ovih institucija ima vlastiti način rada i vlastite e, rokove. Dakle, na kraju sažetak. Summit je održan u najprimjerenijem trenutku. Ne znam je li okruženje bilo baš najprimjerenije tu su se naravno miješale teme poput ovih o kojima smo malo čas razgovarali, dakle odnos sa Turskom, sa e, sastankom na, vrhu. E, taj je sastanak održan u Turskoj u Istanbulu, e, da smo prije par godina odlučili da će se samit održati negdje drugdje, to ne bi tako izgledalo. Zatim doneseni su važni formalni E, dogovori, no ekonomska korist od toga će biti vrlo slaba, čini mi se. Te na kraju povećana je svijest o tome da svjetska humanitarna kriza traži veću obvezu. A sprječavanje rizika ne znači samo kako najbolje evakuirati područje nakon potresa, već kako spriječiti da ratni sukobi i ratna zbivanja završe izbjegličkom krizom poput ove koju upravo svjedočimo. Pripremit ćemo jedan službeni izvještaj zajedno sa svim sudionicima ovog sastanka na vrhu. No dobro, evo ovo je prvo moje izvješće. Hvala vam, gospodine Guerrero. Ne znam želi li netko nešto komentirati. Ja nemam ništa za dodati. Mislim da je to kolega vrlo dobro objasnio. Ja se slažem sa svime što je rekao Enrique Guerrero i sa svim njegovim ocjenama. Tako da, što se nas tiče, mm, završili smo i sa ovom točkom. Hvala svima i hvala gospodinu Gereru.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 Aidan diplom alla diploma li diplom fi fi malu fil teknologia malu Matia wa Summa Nazhat illa el Mamlaka El Muttahida. Audon man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 dalika mi nali i tva i taka ru demografijar kanat vi.